Ako se nitko drugi ne javlja za riječ, sada proglašavam da je zasjedanje prekinuto 6. srpnja 2017. godine se nastavlja